Proszę Państwa, rozpoczynamy. Witam naszych przyjaciół, kolegów. Evo, poštovane dame i gospodo, e, krećemo s radom. E, pozdravljam kolege iz odbora NV. E, sada ćemo održati zajedničku raspravu, odnosno saslušanje na temu nove tehnike uzgoja zastupnik Poc iz odbora NV e, zajedno sa mnom će voditi ovo saslušanje. E, želim dobrodošlicu svim zastupnicima, članovima odbora i odbora AGRI. E, ja ću predsjedavati ovim prvim dijelom panela a potpredsjednik odbora nv će predsjedavati drugim panelom. Ovo je iznimno važna tema. E, tema novih uzgojnih tehnika, a važna je tema onečišćenja tla. Što se tiče ovakvih tema, ponekad e, pomalo različito gledamo na stvari, jer naravno u središtu pozornosti odbora Agri su interesi poljoprivrednika. E, no, E, unatoč tome smatram e, da je dobra ideja da se zajednički pozabavimo ovim temama. E, nove metode uzgoja iznimno su važne za uzgoj novih sorti jer poljoprivrednici rade na uzgoju novih sorti kako bi se uspješnije nosili sa izazovima klimatskih promjena i bolesti bilja. Dakle, sve više se bavimo novim uzgojnim tehnikama i e, te tehnike se sve više primjenjuju. E, međutim, primjena u poljoprivredi i u vrtu dovodi do brojnih pitanja. Postoje i pravne dvojbe na ovom području i zato se nadamo da ćemo kao rezultat današnjeg saslušanja na koncu e, steći bolji uvid u ovu temu i da ćemo onda moći formirati i vlastito mišljenje o ovim pitanjima. E, dakle, sada je na redu e, prvi okrugli stol. E, na samom početku čućemo gospodina Nilsa Luversa kojem želim izraziti dobrodošlicu. On je direktor e, udruženja Plantum iz Nizozemske. Nakon toga govorit će gospodin Julien Mante, inženjer koji dolazi iz francuskog udruženja France Limousin Selection. E, riječ je o udruženju koje se bavi poboljšanjem genetskog materijala kod goveda e, limuzinske pasmine. E, no, evo, čista je slučajnost da imamo i jednog zastupnika koji dolazi iz te regije, a na koncu će govoriti gospodin Yves Berto koji dolazi iz e, Instituta za istraživanje poljoprivrede iz Francuske INRA. E, svaki od vas ima 10 minuta na raspolaganju i sada imate riječ. E, drago mi je što ste došli i što ćete nas izvijestiti o ovoj temi. A sada bih pozdravio jednu skupinu posjetitelja. E, to su gosti zastupnice Šrajer iz organizacije Kvantum. E, riječ je o organizaciji koja se bavi ovom temom e, koja je danas na dnevnom redu. Drago mi je što ste danas ovdje i što ćete moći pratiti ovu zanimljivu raspravu. E, uvjeren sam e, da će se to isplatiti i biti korisno svima. Hvala vam na tome što ste došli. Dajem riječ gospodinu Luversu. Hvala lijepa. Uvažene zastupnice i zastupnici, e, nažalost ne mogu vas vidjeti, ali siguran sam da vi e, vidite mene. Hvala vam što ste me pozvali. E, ja sam na ovim temama radio cijeli život i u Africi, i u Aziji, a na koncu i u sklopu moje organizacije Plantum. E, Postao sam svjestan e, koliko je važno ovo pitanje i to je bila tema mog doktorskog rada. E, Riječ je e, danas o novim uzgojnim tehnikama. E, što se tiče e, kvalitete biljaka, hrana koju jedemo, zrak koji udišemo, ovisi o biljkama. Nema života na zemlji bez bilja. E, naši usjevi e, rastu u agroekosustavima koji se razvijaju tijekom vremena, a naše se potrebe također razvijaju. E, uzgoj bilja zapravo je instrument koji potpomaže tu evoluciju. Jer ono što se može programirati u sjemenu ne treba se korigirati Međutim, e, za uzgoj bilja treba vremena, jako puno vremena. E, uzgoj bilja nije nova pojava. Od samog početka poljoprivrede sam nekih prije nekih 12.000 godina e, čovječanstvo je prilagođavalo biljke svojim potrebama. Poljoprivrednici su pretvorili korov u usjeve, a uzgajivači E, su promijenili e, početne selekcije u e, raznovrsne proizvode kao što su ove rajčice koje zapravo potječu od malih bobica izabranih iz jedne otrovne obitelji biljaka. E, na samom početku to se radilo putem vizualne selekcije. Međutim, kontinuirano smo se bavili pitanjem kako uzgojem postati učinkovitiji i djelotvorniji. E, naučili smo e, već davno od same prirode da biljkama trebaju muški i ženski organi za proizvodnju sjemena i to je bio početak namjernog križanja. Mendel je doveo do toga da je uzgoj bilja postao znanost, tako da bolje možemo predviđati ishode e, križanaca. E, Watson i Crick e, su stvorili podlogu za razumijevanje onoga što se radi na molekularnoj razini. Primjena ovog znanja dovela je do učinkovitijih metoda selekcije molekularnih markera uzgoja, hibrida i e, tako dalje. Svaki put e, ovo su bili koraci i mjere za promjenu e, biljaka i tu smo se oslanjali na prirodnu evoluciju. Uzgajivači osiguravaju sorte koje se prilagođavaju sustavima u poljoprivredi koji se mijenjaju i potrebama potrošača. Svim poljoprivrednicima treba kvalitetno sjeme bez obzira na to gdje ga koriste. E, i bilo da se bave ekološkim uzgojem ili koriste najmoderniju tehnologiju. E, svaki put e, tijekom ovog procesa sve bolje smo znali što radimo križanje ili nasumično mutiranje, e, svaki put e, smo sve bolje mogli predvidjeti ishod, e, a zadnje, zadnja kretanja uklapaju se u ovaj trend. E, međutim, došlo je i do transgeneze, do genetske modifikacije i e, to je bila e, prekretnica što se tiče postupnog povećanja učinkovitosti u selekciji. Mogle su se proizvesti biljke do kojih nije moglo doći prirodnim razvojem u prirodi. Po mom mišljenju to je bio trenutak da zastanemo. Tu su postojali etični argumenti, sigurnost ljudskog zdravlja, okoliš, moć, sve su to bili elementi u raspravi i to je dovelo e, do e, akta 18. E, učinak ovog akta iz 2001. bio je značajan. Genetske modifikacije primjenjuju se na kukuruz, soju, pamuk, ali ima jako malo poduzeća koje imaju pravne i financijske kapacitete da ispune sve zahtjeve iz e, ovih propisa. E, u Europi samo jedno e, poduzeće. Po čemu se ova rasprava razlikuje? Danas govorimo o sigurnosti, etičnim e, e, i drugim aspektima. Postoje određene razlike. Za razliku od tradicionalne genetske modifikacije, e, ciljen, ciljena mutageneza ne dovodi do stvaranja biljaka do kojih ne može doći prirodnim putem ili konvencionalnim uzgojem. E, slučajne nuspojave uvijek se događaju u uzgoju, to je biologija. A ekonomski gledano moramo se zapitati želimo li samo da najveća poduzeća koja imaju pravne i financijske kapacitete koriste e, postojeće metode do kojih dolazi. Ono što je važno je sljedeće pitanje. Mogu li ove metode dati doprinos ostvarenju ciljeva? Poljoprivreda se mora dalje razvijati. Novi ZPP o kojem donosite odluke spominje vrlo važne ciljeve. E, odabrao bih tri E, uzgoj biljaka. Uzgoj biljaka sam po sebi ne može riješiti sve izazove, ali može dati doprinos smanjenju problema. Održivost, okoliš i otpad. Želimo bolju proizvodnju, a manji negativni utjecaj na okoliš. E, osim toga, e, dolazi do sorti koje su manje osjetljive na klimatske promjene e, i imaju duži vijek trajanja, tako da prijevoznici ne moraju toliko bacati velike količine hrane. Visoka kvaliteta, hrana po prihvatljivim cijenama, E, da, e, može se dogoditi da dođe do proizvoda koje nemaju tako dobar okus, e, imaju manje hranjive vrijednosti, ali pozivam vas da kušate ovu rajčicu koja je ispred vas i da mi kažete jesu li uzgajivači uspjeli proizvesti kvalitetan proizvod. Ne bi li bilo sjajno ako bismo proizveli pšenicu koja ne bi dovela do problema kod ljudi koji su alergični na glutene? Treća tema. E, istraživanje treba izaći iz laboratorija i doći e, na polje. E, sjeme predstavlja snažan mehanizam i tu nam je važno znanje i učinkovitost. Što se tiče ZPP-a. Mi u Europi želimo veću proizvodnju proteina i to na manjoj površinama zemlje, zato što želimo očuvati prirodu. Dakle, e, trebamo povećati produktivnost. E, uzgoj je bilja daje doprinos e, u iznosu od 70% prinosa eh, od 2000. Da nije došlo do povećanja prinosa, morali bismo uvoziti veće količine hrane, a to znači eh, da bismo uništili biološku raznolikost na nekih 60 tisuća hektara brazilskih prašuma. Međutim, eh, moramo gledati na budućnost. Želimo industriju u kojoj koristimo manje sirovina, a osim toga želimo ostvariti svoje ciljeve u pogledu emisija CO2 a to nije nešto što je potrebno samo u Europi. E, već sada e, naša ekspertiza daje doprinos e, cijelom nizu ciljeva razvoja na razini UN-a. Dakle, uzgoj bilja je moćan alat, međutim zahtjeva vrijeme između 6 i 30 godina kako bi došlo do nove sorte koja je spremna za primjenu. E, mi se ne možemo dopustiti da čekamo, smanjimo toksične poljoprivredne kemikalije. Moramo sada imati izdržljivu poljoprivredu i ako bismo imali odgovarajući paket instrumenata za poljoprivrednike, oni bi mogli dati svoj doprinos daleko brže. Dakle, na vama je onima koji donosite političke odluke u Europi da odlučite kome ćete staviti na raspolaganje ove alate. E, vi trebate odlučiti treba li se uredba o GMO proširiti i na bilje koje se može razviti konvencionalnim metodama, ali daleko sporije. Na vama je da donesete odluku o tome e, može li uzgoj bilja dati doprinos ciljevima društva ili se moraju koristiti drugi instrumenti za proizvodnju proteina. Ne znam koji bi to bili. E, smanjiti e, primjenu kemikalija, povećati okus, e, kvalitetu života i zdravlja. Veselim se današnjoj raspravi i sprema sam s vama razgovarati o ovim pitanjima i u budućnosti. Hvala vam lijepa. Bardzo dziękujemy. W tej chwili poprosimy pana Juliana. Najlepsza chwała sada. przedam riječ gospodinu Julianu Mantu. Vi ste inženjer u Francli Limousin Selection i zaduženi ste za genetsko napređenje goveda, e, rasnih goveda limuzinaca. Također ste zaduženi za studiju razvoj. Dakle, izvolite molim vas, imate riječ. Hvala predsjedniče i hvala na pozivu. Dobar dan, želim da mi i gospodi eurozastupnicima i dopuste da se zahvalim e, osobito Žan Polu Denanovu koji nam se obratio i omogućio da prenesemo glas francuskih proizvođača i uzgajivača. Ja ću govoriti o novim tehnikama korištenja reprodukcije primijenjene na goveda. Tu se najprije misli dakle, koji se koriste u mliječnoj industriji. Tu se najprije vjerojatno misli na e, bilje. Ovdje se radi o jako širokoj temi, tako da ću se prvenstveno baviti temom, odnosno tehnikom uređivanja gena, kako bih ilustrirao što imam reći. Najprije ilustracija radi predstavit ću se kao korisnik e, ove nove tehnike, a ne kao ja nisam stručnjak same tehnike, što je važno znati za slijed izlaganja. Na ovom slajdu vidite mjesto gdje radim, dakle, to je središnjica pasmine limuzinskog goveda u Francuskoj. To je dakle rasno govedo koje se koristi za E, mužu. Trebate znati da ljudi koji tu rade jesu uzgajivači, a ne privatna poduzeća. Ovo govorim kako bih vam stavio do znanja da genetika e, kada se radi o govedima e, je vlasništvo uzgajivača. Što se tiče svih tih struktura moja uloga je, kao što ste rekli, da vodim ekipom istraživanja razvoja i predstavimo alate za odabir selekcije za uzgajivače, a prvenstveno se bavimo dakle uređivanjem gena, to jest detekcije gena i ADN-a u ADN-u zona koje su zadužene za fenotip koji izražavaju životinje. To, kad govorimo o fenotipu mislimo dakle da, da vidimo da li se radi o proizvodnji mlijeka ili mesa. Dakle to već na ADN-u želimo uočiti kako bismo predvidjeli namjenu životinja. I taj rad čak iako nije namijenjen za samo uređivanje gena može biti trampolin za danji rad, jer to nam već omogućuje da ciljamo određene zone genoma. Moja druga uloga jeste da radim na programu odabira. Kao što vidite na ovom slajdu, cilj nije da vam detaljno ovo razlažem, već da pokažem da je, evo na samom vrhu, vidite da tu imamo 1500 uzgajivača koji svake godine rade selekciju svojih e, životinja i odnosi se na otprilike 100.000 krava. Dakle, želim insistirati na tome da naš cilj stvarati i omogućavati genetski napredak prema ciljevima koje su zadali uzgajivači, ali isto tako trebamo i očuvati e, genetsku raznolikost, ali uzgajivači su ti koji su u vlasništvu te raznolikosti, a ne privatna poduzeća. Zašto to govorim? Zašto mi se čini značajnim za temu kojom ćemo se kasnije vjerojatno baviti tijekom rasprave? A e, radi se o temi genetski modificirane e, genski modificiranih e, životinja, ali mi se ne zalažemo na patentiranje e, životinja, jer to bi značilo da se to onda želi staviti u ruke privatnih podzeća koji će se baviti odabirom. Evo ovdje imate povijesni razvoj tih različitih tehnika zadnjih 40 godina. Dakle, kao što vidite ovdje imamo srednje vrijednosti, genske vrijednosti životinja, ovisno o godinama. Dakle, crvenom je lakš... E, dakle, ljubičasto je potencijal i eh, razvoja e, krava muzara i tu su različiti aspekti, dakle njihov razvoj mišića u plavoj boji, rast e, i teljenje zelenom bojom i tako dalje. Dakle, u početku to nije bilo jako razvijeno i sama se ta rasa e, limuzan, limuzenska razvijala, a onda se postupno počelo razvijati određene dijelove. Onda smo napravili sustav ocjenjivanja životinja i odabira životinja, ovisno o njihovoj genetskoj vrijednosti. 1996. godine INRA nam je predložila matematički model izračuna koji nam je omogućio da još pouzdanije obradimo genetsku vrijednost životinja i pročistimo sve što utječe na učinkovitost, dakle okoliš, na primjer. I tu vidite da su se krivulje počele razvijati za one stvari koje smo htjeli odrađivati, dakle morfologija, tada je trebalo povećati morfologiju i rast životinja i to je jako dobro funkcioniralo. Recite mi da nije uspjelo glede E, pomaganja pri teljenju, ali dobro, to je recimo da smo ograničili štetu. Jer limuzinska rasa je već e, dobro funkcionirala po tom pitanju. Dakle, u svakom slučaju možete vidjeti da je stvar jako dobro funkcionirala za one stvari koje su nama bile zanimljive. Možemo se pitati koji je u, po ovoj schemi interes uređivanja gena, pa što se tiče morfologije nije nimalo zanimljiv, ali vidite ovo ljubičasto je ostalo e, na sredini zato što to nije nešto što je nasljedno, ali to možemo učiniti da napreduje. Ono što je jako važno za razumjeti jeste kako funkcionira genetika. Evo ovdje vidite učinak na zone koje su selekcionirane i u identifikaciji genskih e, lokusa tim poligenima, kako ih zovemo, na njima, njih nećemo izdvajati u bliskoj budućnosti, već ćemo izdvajati QTL, dakle identifikaciju genskih lokusa, koji imaju veliki utjecaj na fenotip. Današnja briga jeste da te zone za krave e, muzare postoje, ali ih nismo izdvojili. Kao što rekao, mi radimo na izdvajanju genoma. Imamo sve veći broj e, izrade genotipa i sek, sekvenciji, dakle, djelomičnog ili potpunog tumačenja e, DNK i to će biti u potpunosti iskoristivo kroz kratko vrijeme. Iako ih ima jako malo, postoje neke koje postoje i s kojima smo upoznali već nekih 20 godina i tu se može napraviti veliki iskorak i tu, na primjer, gen bezrožnosti, to je taj primjer koji je postao dominantan, dakle veliko P je dominantni, a mali je e, rožnati gen. U Francuskoj sada imamo e, rožnati gen na 85%, a naš je cilj da se ide prema e, limuzinskoj e, rasi bez rogova, jer to je nešto što je učestalo u odgoju, u uzgoju i može biti na dobrobit e, životinja i može pomoći da se lakše radi sa e, stokom. Dakle, sad se može ići tražiti taj gen koji nije zastupljen e, među u limuzinskoj rasi. Dakle, ovdje imate postotak čistih limuzinaca koje vidimo gore na vrhu grafikona, 100%. I išli smo tražiti gen bezrožnosti u populaciji koja nije limuzinska, dakle to je e, klasična metoda križanja i kada vidimo dakle kada, kako se postupa u slučaju e, klasičnog križanja onda imamo 50% uspješnosti i onda ćemo to križati sa čistom limuzinkom e, i onda ćemo na kraju dobiti situaciju u kojoj ćemo imati samo onaj gen koji želimo a to je postupak koji je doista zahtjevan i za to je potrebno dakle više od 20 godina da se uvede takav gen. Dakle, tu se vraća pojam e, vremena temporalnosti, a e, tehnika uređivanja gena bi nam pomogla da puno brže napredujemo. Dakle, dobrobiti e, uređivanja gena jeste dakle da se zadrži raznolikost gena, jer, e, a to je jako složeno jer se određeni gen može naći samo kod nekoliko, odnosno uzmaći se samo kod nekoliko bikova i onda on postane dominantna vrsta. Zatim, cilj je da dakle, u proizvodnji uzgoju stoke, to je nešto što je jako dugotrajno za razliku od kunića, na primjer, e, dakle, ovom metodom se može pojačati kvaliteta selekcije to je već rečeno i poznato, dakle time nećemo zamijeniti postojeći program selekcije, to će biti dvije komplementarne tehnike. Što se tiče ograničenja društvene prihvatljivosti i politike, naime, ako bi ikad životinje uređenog gena bile zabranjene za komercijalizaciju u Europi, mislim da bismo bili suočeni sa gubljenjem konkurentnosti na svjetskoj razini jer naši francuski i europski programi selekcije su poznati na svjetskoj razini i uživaju veliku reputaciju. Ako bismo sutra stali sa svojom proizvodnjom i a druge zemlje izvan Europske unije bi nas sustigli ili prestigli zahvaljujući uporabe ove tehnologije, onda bi to bilo dosta katastrofalno za sve nas. Zatim, ukoliko ne možemo nametnuti e, praćenje uređen, životinja proizašlih iz uređenih e, gena, onda to može, pretvor, može se pretvoriti u dodatne probleme. Postoji više tehnika za uređivanje gena, ili ćemo koristiti tehniku kloniranja ili tehniku u kojoj se izravno utječe na zigot na embrion. No, tehnika embriona trenutno ne funkcionira jako dobro, tehnika kloniranja puno bolje, ali u Europi danas ne možemo uzgajati klonirane životinje, tako da i to predstavlja problem. Naravno, društvena prihvatljivost e, i prihvatljivost među uzgajivačima, ove nove tehnike, jako je važna tema, ali to izlazi iz okvira ove teme. Ja sam rekao da smo mi za ovu, ovu tehniku uređenja, uređivanja gena, nam se čini jako inovativna i veliki iskorak, no trebaju nam ipak jamstva, želimo da životinje koje će time biti proizvedene budu održive i stabilne iz generacije u generaciju. Dakle, kao što rekoh, mi nismo zaduženi, odnosno stručnjaci za tu metodologiju, a to nam mogu stručnjaci više reći. Zaključno bih rekao da evo udruga limuzin koja je zastupljena u Pol Delanovu i koja se bavi projektom odabira, uvijek je bila naklonjena inovativnosti i predlaganju novih e, alata uzgajateljima kako bi ostali konkurentni i kako bi njihova gospodarstva bila gospodarski održiva no naravno ponavljam da su nam potrebna jamstva, metodološka jamstva. Druga pozitivna stvar jeste da smo suočeni s klimatskim promjenama, a ova tehnika bi omogućila da se brže, da rase brže razvijaju tu mislimo na otpornost na tikove, dakle koji mislimo da ćemo na genomu moći odgovoriti, pronaći način kako izbjeći da se e, tikovi e, e, pojavljuju često kod životinja, dakle način jednostavno da životinje ne budu prijemčive na tikove. Sada je povećana smrtnost životinja zbog tikova. Treba 20-30 godina da se takve stvari Dakle, govorili smo o krpeljima. A, treba nam 20-30 godina da interveniramo ovom tehnikom. Ova je, ovo je, ova tehnika puno obećava, ali će ovisiti o društvenoj prihvatljivosti, prihvatljivosti i prijemčivosti uzgajivača za razvoj takve tehnike. U svakom slučaju hvala vam na vašoj pozornosti. I pana Berto, direktora BAD. predajem riječ gospodinu Ivu Bertovu, koji je zadužen za istraživanje um, i, i, laži e, ljudi koji su bili e, zaduženi za e, pitanju dakle kod mojih sugrađana. Tako da sam se odlučio baviti takozvanim fact checkingom i dešifriranjem stvarnosti za moje za kolege. Ovdje vidite brojne tekstove, ono što je važno vidjeti jest zadnji dio koji se tiče zadnjih 50 godina, dakle, da li tehnike, e, da, li su ove nove tehnike uzgoja disruptivne? U, u slučaju CRISPR-a vidimo da nikada nisu uspoređivane različite tehnike. Tu su različiti ljudi koji kažu da je CRISPR eh, katastrofa za eh, pigmentaciju, mutaciju. No, ako usporedimo dolazak eh, novih tehnika uzgoja, onda možemo tumačiti povijest kao veliku zmiju, bovu, koja već, koju su naši preci pokušavali tisuća godina razviti. I ako zamislite tehnike mutageneze koje je korištene zadnjih 50 godina, to je to predstavlja manje od mrvice e, koja se nalazi na vrhu nosa ove e, zmije ANBT, nove tehnike uzgoja su jednako male. I što se dešava sa nenamjernim e, nuspojavama, jer njih je puno, jer ne znamo koji je utjecaj između genoma, epigenoma, za koji još ne znamo analizirati. Imamo velike probleme povezati genotip i fenotip. Zatim je veliki broj problema tu i samo da su rijetki slučajevi reprodukcije te situacije uspjeli svakom slučaju ove tehnike nepoželjne DNK rezultate, tako da isto kao što je slučaj sa transgenim e, GMO, učinak svih tih različitih mutacija su u potpunosti nepredvidivi glede učinka koje to može imati na proizvodnju učinka i sve što se tiče dakle sekvenciranja CAS9 i sekvence PAM i on targets i off targets, sve to omogućuje da danas kažemo da ima tehnika CRISPR-Cas9 koja je pokušavamo uopće niti saznati kako to funkcionira dok funkcionira. I to je jedan od velikih problema ubrzavanja ovih tehnika. Sad često se iznosi da usprko svim tim mutacijama i mutacijama radi se povratno križanje. Jer ali im e, nasljednim genima ili nemogućnosti da se poseže za povratnim križanjem e, u biljkama ili održivim vrstama kao što je drveće. Tako da se nalazimo u situaciji gdje imamo milijune parova koji nisu pročišćeni i nalaze se u genu biljaka. I trenutno kako stvari stoje ne znamo kako to riješiti. Iz tog razloga, na primjer, neki operateri trenutno rade na izgradnji svojevrsnih e, velikih e, staklenika, klimatiziranih, kako bi u francuskom teritoriju napravili u 18 mjeseci nešto što bi se inače radilo tijekom tri godine ili više u prirodnim, normalnim prirodnim e, uvjetima. I kao što to priznaju i ljudi iz Dupont Pioneer, genom biljke je jako raznolik i čak između dvije vrste kukuruza postoji razlika, genetska razlika kao između čovjeka i majmuna. No ono što možete uvidjeti svi oni koji predlažu ove NBT tehnike, dakle tehnike modifikacije gena i epigena, koriste aproksimacije molekularne biologije iz 70. godina prošlog stoljeća, što uopće nije reprezentativno i e, s onim što se sve e, saznalo među vremenu u brojnim disciplinama kao što je genetika, epigenetika i tako dalje. Dakle, sve te stvari možemo koristiti kako bismo danas, kako bismo identificirali korištenu tehniku, kako bismo identificirali proizvod i njegov slijed. Taj pristup već se koristi, na primjer, u slučaju e, otkrivanja nepoznatih GMO-a i to je ono što se zove e, matrični pristup, ali to je samo kombinacija Bertionovih antropoloških tehnika s kraja 19. stoljeća i sustava prepoznavanja digitalnog traga ili e, i, e, detektivskih metoda. Dakle, to je nešto što se naziva i težinom dokaza, dakle, i zatim poseže EFSA. I taj matični pristup nam omogućuje da e, vidimo da se ovdje da ove promjene do kojih je došlo morfnosti kako bi se napravila selekcija vrsta, ali isto tako kako bi se i zaštitilo patente. Ono što mi je bilo jako zanimljivo u ovoj novoj kontroverzi koju promatram iz daleka je retorika i komunikacija. Jedna stvar je dosta zanimljiva, Egršt e, spomena prirode, tradicionalne prirode, ovakve, onakve prirode. Zašto? Pa zato što ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da e, naši sugrađani ne žele ništa što ne takve škare koje e, režu na brojnim mjestima i sustav NHEG, sustav reparacije genoma je precizno pucaju. Ne, to više liči na staljinove, staljinističke napade vojne. Dakle, svi ujuriš. Zaključno, kao što je bilo riječ o tranziciji i mutaciji, ne možemo ih smatrati prirodnima, osim ako nećete pristati na činjenicu da trenutne, osim ako ne pristanete na to, dodaju još jedan sloj eh, na socioekonomska razmatranja kao što je to rađeno u e, parlamentarnoj službi za e, genetsku, genetski razvoj. Hvala. E, u Francusku, hvala. Hvala vam, a sada otvaram raspravu. predviđen je još jedan okrugli stol s raspravom, a bojim se da nećemo imati za sve dovoljno vremena. Stoga vas molim da ne govorite dulje od jedne minute. Ja ću jako paziti na to. Ponavljam, imate svako po minutu. Počinjemo sa zastupnikom Agnijom. Hvala vam. Ja se nadam da će te nove tehnoke E, uzgoja e, stvoriti e, tolerantnost na bolesti biljaka i životinja, a ne otpornost. Što se tiče gospodina koji je govorio o govedu limuzin, što je dakle s tim životinjama? One su vrlo živahne, skaču preko ograda. Hoćete li iskoristiti te nove tehnike da ih malo umirite? I na kraju još jedno pitanje. Neki su rekli da E, su klimatske promjene su e, prirodne. Da, ja se slažem sa time. Mislim da su morske struje prirodne, vjetrovi, kiše, da e, se zemlja prirodno okreće oko svoje osi, da je sve to prirodno i, i meni je stvarno drago da našom klimom dirigiraju te prirodne sile i bojim se da tu ništa, a pogotovo zeleni lobby tu ne može ništa učiniti. Hvala vam. E, posebno veliko hvala koordinatorima na organizaciji ovog e, saslušanja. Imam jedno pitanje. Mi u parlamentu vodimo vrlo emotivne i žustre rasprave i vrlo se često udaljujemo od e, znanstvenih tema. Govorimo o su i u nizozemskoj ovo vrlo aktualne teme, pogotovo da se proizvodnja hrane prilagodi potrebama. A što možemo učiniti kako bismo mi u parlamentu napravili stvari kako treba i kako bismo izbjegli neželjene posljedice? Moramo znati što ćemo e, dozvoljavati kad je riječ o kulturama i kad je riječ o reproduciranju životinja i što nećemo dozvoliti. I svakako hvala vam na ovim e, Svakako vas molim da se držite te minute. Hvala. U zadnjih 30-40 e, godina e, nestalo je na stotine, ako ne na tisuće sorti. U arhivima postoji e, velik broj sorti koje su tolerantne. Ja sam uzgajam rajčice, pozivam vas da dođete i da ih kušate. Moje imaju daleko bolji okus od ovih i mogu pobiti svaku konkurenciju. E, što se tiče prvog e, govornika, da ste bili ovdje tijekom prethodne rasprave o e, kakvoći tla, onda biste čuli da postoji mogućnost poboljšanja kakvoće od 48%. Znači, tu postoji mogućnost za poboljšanje. Mislim da nema potrebe za stalnim eksperimentima, ali što se tiče E, govornika koji je govorio o limuzinskim govedima e, želim reći da ne želimo da se razvlaste seljaci u korist multinacionalnih koncerna. Moje pitanje je sljedeće. E, kako je vaše stajalište s obzirom na sve veću potražnju za, sredstva, za proizvodima koja nisu genetski modificirana? a pritom e, trebamo označivati proizvode kako bi naši potrošači i naši birači u samoposluzi mogli sami e, donijeti odluku žele li e, kupiti takav proizvod ili ne. Hvala. Zastupnik Belder i nakon toga Hazenkamp. Hvala vam. Hvala vam na ovim izlaganjima. Mm, imam dva pitanja za vas. ova tema o kojoj danas razgovaramo je ključna i za poljoprivrednike i za sve nas ostale. E, zanima me postoje li konkretni primjeri um, o tome što točno moramo prilagoditi. A drugo, kad govorimo o propisima, komisiji, predstavnici komisije su ovdje s nama u dvorani i želim im poručiti da je vrlo važno e, donijeti propise u ovom području. A sada riječ e, ima gospođa Hazelkamp. Hvala vam. U 80 i 90 se jako puno govorilo o genetski modificiranim tehnikama. A, a građani pritom nisu promijenili mišljenje. Oni vrlo dobro znaju što žele i što ne žele, a isto tako znamo kako se e, građani varaju. CRISPR-Cas9 su tehnike koje mogu e, izmijeniti genetski materijal. Stoga sljedivost i označavanje svih e, GMO proizvoda je imperativ i za građane i za poljoprivrednike. Tako da svako može slobodno odlučiti što će konzumirati, a što neće. Ja smatram da je ključno poštivati te zahtjeve koji se odnose na sljedivost i na označavanje i mislim da to treba biti naravno sadržano i u svim našim... Zahvaljujem uh, obama odborima na ovom radu, ali želim reći da ima nešto doista skandalozno danas, a to je da se distribuiraju ovdje, da se dijele rajčice privatnog poduzeća tijekom za, e, sastanka e, u Europskom parlamentu. Takva praksa je neprihvatljiva, to je način da se vodi propaganda privatnog rada i molim da se prestane sa takvom praksom u našem eh, u ovom parlamentu. To je apsolutno neprihvatljivo. A sada prelazim na bit teme. Danas govorimo o korištenju novih eh, tehnik se da budu otporne na insekticide i herbicide. Dakle, pitanje koje danas povla... o kojem se raspravlja je zakonodavni prirod, Da danas postoji mogućnost da se opišete tehnologije i tehnika po mom u svojoj sredini. Hvala. Hvala. Sada gospodin Hujtema. Izvolite. Hvala vam. E, jako je dobro da smo organizirali saslušanje na ovu temu. E, recimo nedavno smo se pojavio trend ekološkog i onda morate i koji je otporniji na te boliste. Tako da svi i ekološki proizvođači i konvencionalni proizvođači se bave e, na ovaj ili onaj, način na druge aspekte. E, bojim se da ćemo se previše koncentrirati na patente, hoćemo li se... Mislim da bismo o ovome stvarno trebali povesti otvorenu raspravu. Następnie pan poseł Denano. Zastupnik sada ima riječ. Ali najprije kolega Jar. Moram reći da se u potpunosti slažem s kolegom Hojtemanom. Jako je dobro to rekao. Tri kratka pitanja. Prvo pitanje. E, u uzgoju E, postoji potreba za mutacijama. Smatrate li da naravno postoji potreba da razlikujemo između prirodnih i neprirodnih e, metoda uzgoja? E, dakle, ta razlika između prirodnih i neprirodnih metoda uzgoja nije nešto što je meni u potpunosti razumljivo. Što vi mislite o tome? Drugo, što je s dostupnosti novih tehnika za male poljoprivrednike? E, I treće, e, smatrate li da postoji mogućnost ostvarenja boljih ciljeva što se tiče europske proizvodnje proteina zahvaljujući novim metodama? Hvala. Sada riječ ima gospodin Denanu. Hvala, predsjedniče. Trebamo razmišljati o razvoju rasa i sjemena. Treba trebali ići brže. Da, ali postavlja se pitanje pravno i društveno pitanje gdje su granice. E, zahvaljujem e, našim gostima. Pažljivo sam slušala izlaganja. E, što se tiče prve dvije prezentacije, sljedeći komentar. E, mi razgovaramo o CRISPR-Cas metodi, a e, s jedne strane sve e, se više koristi. Velika je prednost ako postoji mogućnost utvrđivanja sljedivosti. Ukoliko bi se to moglo ostvariti uz pomoć od... Tema pristup proizvodima temeljem novih tehnika. tehnika. Nove tehnike nisu na focu evo, kućni ljubimci koji se može staviti u e, ručnu torbicu. E, to je zahvaljujući tehnologiji krivotinje i biljke koje su proistekle iz korištenja ovih novih tehnika nisu GMO-i. Samo trebam jedno pitanje za komisiju. Kako nam komisija može jamčiti da ti proizvodi neće stupiti na europsko tržište? Hvala. Možemo podsjetiti da je ovdje cilj da znamo dakle da li zakonodavne mjere kao što je rečeno trebaju obuhvatiti ili ne ove nove tehnike a za to trebamo znati dakle da li postoje iste opasnosti koje su omogućile da se donese zakonodavstvo o GMO, dakle da li postoje, da li ove nove tehnike izazivaju e, jednake opasnosti kao i GMO što je bio slučaj. Dva, dva pitanja za gospodina Bertoa, možete li nam e, reći nešto više o e, neciljanim učincima i koje oni mogu imati učinke na razvoj e, biljke životinje i okoliša. Kao što ste više o e, neciljanim učincima i koje oni mogu imati učinke na razvoj e, biljke životinje i okoliša. Kao što ste rekli, danas se ne vlada u potpunosti tim tehnikama i njihovim učincima. Dakle, možete li nam nešto malo više reći o tome? Drugo pitanje, pa kako se to znanstveno može raditi, jer to je vaše polje i što očekujete od zakonodavnih mjera po tom pitanju. Poslije njega kolega Hausling. Hvala predsjedniče. Evo samo se želim osvrnuti na ovo što rekao gospodin Hojtima. Rekao je mijenjati prirodu u našem interesu. Da, ok, ali u čijem interesu? A kako sad vidim, tu se radi prvenstveno o interesu nekih članova ove komisije. No, pojedinačnu evaluaciju GMO-a. A htio bih da mi se kaže što znači to mm, od slučaja do slučaja po pitanju GMO-a, jer je to jako važna tema. Hvala vam. Sada riječ ima gospodin i nakon toga gospodin e, Flanagan pravo znati što se događa i koje se metode primjenjuju. Svaki potrošač ima pravo na to. E, označavanje je važno i procjena rizika. No je jasno da se procjenjuju rizici, a sada je to nešto što bi se to trebalo prihvatiti kao potpuno normalna metoda kada govorimo o novim uzgojnim metodama. To mislim o situaciju na tržištu, je li neki patent zaštićen ili ne. A onda je potpuno drugačija situacija na području uzgoja nego danas. Hvala. Gospodine Flanagan, izvolite. ...i novim tehnikama uzgoja. Mm, evo, čuli smo ljude koji se bave zaštitom tla, koji su nam govorili o tome što s obzirom na količinu hrane koju bacamo, to je opet jedno drugo pitanje. U svakom slučaju mislim da bismo trebali maksimizirati ovo što već imamo. Ali ako ne znate što će vas, što vas sve može napasti, mm, naravno da morate maksimizirati sve ono što imate oko sebe. Ali mi mm, smatrate da je najbolje. Žao mi je. Evo mogu ja pokušati početi. Barem sam su mi individualno postavljena pitanja, osobno. Dakle, da, postoje neke tehnike, bilo da se radi o CRISPR-Cas9 u drugima, ima ogroman broj mutacija i mutacija, neželjenih, e, neciljanih, dakle, off target učinaka, ali postoji brojne serijske elemencu, e, gena svakih svakog organizma i ne zadovoljava se nekim predviđanjima glede off target učinaka koji E, čime bismo mogli izbjeći brojne neželjene stvari. Dakle, te mutacije i epomutacije mogu imati e, jako dugoročne učinke na više generacije. Smjernice su nedovoljne u smjernicama. Ja sam više godina radio u HCB-u, time se bavio, dakle koriste smjernice iz 70-ih, 80 godina prošlog stoljeća. To trebamo u potpunosti ažurirati i djelomično dakle pozabaviti se epigenetikom koji izaziva dušenovu bolest. Dakle, to dakle, su velike promjene. Zatim, eh, u GMO se u eh, naziva genska terapija u medicini. Mislim da to ne, vodi objavljeno u jednoj enciklopediji i jedan ogroman drugi članak. E, radimo na tome s jednim kolegom i dobit ćete brojne detalje. Ovdje sam samo iznio nekolicinu općih smjernica. Dakle, s jedne strane možemo u potpunosti valjano identificirati, u osnovu to jest posao e, onih koji rade na selekciji, dakle vidjeti koje je možemo ih slijediti jer se u nasljednicima nalaze određene karakteristike koje omogućavaju sljedivost. Evo, ilustracija. Ja sam bio jedan od četiri evropska dužnosnika koji su poslani 2005. u Kinu. E, radili smo na kineskoj Kini koja nije bila dopuštena u Kini, ali dolazila kod nas. Sada, 2018. dakle 13 godina kasnije i dalje smo e, na razini hitne situacije u europskoj razini kako bismo detektirali, zabranili tu kinesku rižu koja nije dopuštena niti u, u Kini. Zašto? Zbog stvar, dakle, mogućnost da se slijedi postkomercijalizacija, dakle, ono što nazivamo općim nadzorom. Evo jedna ideja, dakle, pamuk, ljetni pamuk u Kini, to je 4 milijuna hektara, smanji se, dakle, broj pesticida, tu se razvijaju krpelji koji ne predstavljaju problem na e, pamuk, koji se koriste. Dakle, treba provjeriti koji je opći utjecaj na društvo, a ne u, kao što se radi u agronomiji učinak koji to može imati na jedno polje. Da, proizvođači pamuka umjesto da se zaprašuju pesticidima, to će izbjeći, ali onda, onda ljudi u šumarstvu moraju koristiti te... E, Hvala vam. Evo ja ću biti e, koga. Htio sam vam samo pokazati da su rajčice na tržištu prije 20-30 godina. Za one koji govore da ovo jedan poseban poljoprivredni sustav, e, to moram reći da nije istina. Svi poljoprivrednici trebaju dobro, e, kvalitetno sjeme i svi poljoprivrednici priroda. E, priroda nikad ne bi stavila 160 tisuća sadnica dakle, na jednom hektaru. Izmjene, promjene, to jest za mutacije. E, priroda ovisi o tome, ovisi o pokušavaju ukloniti te e, negativne posljedice. Ako je isprava e, bogata i koliko može biti detaljna, ali vidim da... Me... Je vais, je par ja ću odgovoriti glede docilnosti limuzina, e, pasmine limuzinki, dakle, izgleda jedan zastupnik ima problema s njima. Da, e, oni su poznati po tome da su dosta živahne, a ta pasmina vrste i zahvaljujući genetskoj e, Amiraci smo i mogli izabrati mirnsku raznolikost, odnosno očuvati je, jer kad imate određenu vrstu koja, im, koja predstavlja samo četiri bika i stotinu e, krava, teško je očuvati tu vrstu. Dakle, u Francuskoj postoji sustav sljedivosti životinja koji je jako pouzdan. Znamo gdje se nalaze životinje, imamo e, kontrolu učinkovitosti koja se vrši na životinjama i sve to imamo zajedničku bazu podataka i onda to može, e, može se primijeniti na uređene životinje. Dobro da mi niste dali riječ zato što e, izgubili bi zapravo je bilo jako puno pitanja, bolje da vrijeme ostavimo za pitanja, a zapravo jako puno pitanja iz prvog panela bi se postavilo i za vrijeme ovog drugog panela. Tako da, pan e, Zadelt iz Nizozemske, izvolite, hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. E, hvala vam što ste mi dali priliku da danas govorim o ovoj vrlo važnoj temi. To nije tema koja je bitna samo za e, uzgajivače bilja, već i za poljoprivrednike i potrošače sorti povrća i onda se to povrće proizvodi diljem svijeta. E, gotovo 30% našeg godišnjeg prometa ulažemo u istraživanje. Tisuću zaposlenika radi u Nizozemskoj. I ja pratim nove tehnike uzgoje e, te razvoje u e, tvrtki koje su sve imaju sjedište u Europskoj uniji. Te tvrtke Sinđent specifičnim klimatskim uvjetima, E, okolnostima u raznim dijelovima svijeta i e, potrebama potrošača. I vidjet ćete da zapravo iz naših laboratorija izlazi stvarno jako puno e, proizvoda. Kao što smo čuli u prethodnom panelu, uzgoj bilja je stvarno postoji oduvijek. Dakle, iz 1866. i Mendelovih zakona o genetici razvija se i ovakav uzgoj bilja i neprestano se razvijaju e, nova križanja biljaka i provodi se selekcija najboljih od njih. To znači da radimo na vrlo ciljan i učinkovit način. Koristimo mm, e, razno razne tehnike poput križanja, uzgoj hibrida, e, markora, markerima potpomognutu selekciju. Dakle, kroz sve te tehnike se, smo dobili jako veliku jako velik broj različitih vrsta. No to naravno dovelo i određene, do određenih zabrinutosti i zbog toga je važno da imamo e, uh, 2018 e, je ključna. I sve se to svodi na pitanje koje stoji na slajdu. Može li način na ke genetske e, izmjene tehnike koje ne rezultiraju genetskom izmjenom materijala i treća genetska uzgoja i njihovih proizvoda. A zašto je to sada hitno? E, zbog toga što e, proizvođači povrća i e, voća su prisutni u cijelom svijetu. Programi se provode u cijelom svijetu, sjeme se prodaje po cijelom svijetu. I osim toga, oboga naših inovacija i to je glavni motor pokretač razvoja u ovom području e, kojim želimo e, doprinijeti sigurnoj opskrbi hranom u cijelom svijetu. A ako to želimo postići, svugdje poštivati, a zakonodavci jesu osigurali već jasnoću, što je već ključno. U SAD-u, na primjer, je Ministarstvo za poljoprivredu nedavno izjavilo da trenutačno ne regulira biljke tehnike, e, da za nove tehnike uzgoja neće biti nikakvih propisa. A druga stvar, e, dakle sve sorte koje se dobivaju ovim novim tehnikama uzgoja se zapravo ne mogu e, razlikovati, a ne mogu se isto tako razlikovati od biljaka koje se pojavljuju u prirodno u prirodi recimo kao što znate čak sunčeva svjetlost može e, napraviti promjene na dnk -u određenih organizama i sve to onda rezultira većom a ko, kojima je to onda potrebno za uzgoj hrane budućnosti. E, o svemu ovome se jako puno razgovara e, i ova tehnika ta tehnika mutageneze se ne može razlikovati od nekih sličnih tehnika. Europska nadležna tijela moraju osigurati, e, moraju zapravo osigurati pravni okvir za te nove uzgojne tehnike. Nove uzgojne tehnike i, I zbog toga će biti vrlo teško e, primijeniti direktive o GMO-u ako se proizvodi ovih tehnika budu definirali kao GMO. E, hvala vam svima na pozornosti i drago mi je da se vaš odbor bavio Europski parlament da osigura veću pravnu sigurnost ne samo nama, proizvođačima patenata, već i e, e, poljoprivrednicima i našim potrošačima u Europi. Hvala vam. Hvala vam. A sljedeći govornik je gospodin Detlef Barč iz bfl Berlina iz Njemačke. Izvolite. I regulatora iz Njemačke, ali i znanstvenu zajednicu, budući da dolazim sa e, sveučilišta. Tako da moramo držati svoj govor e, na e, pogledati kako danas izgleda situacija. E, već ste čuli od prethodnog govornika, dakle da se ove tehnike već koriste u šumarstvu, u poljoprivredi, u e, medicini i tako dalje. Jedan od mojih najdražih e, primjera su cijepiva za mati. O tom se problemu govori već od 2007. Osnovana je bila jedna radna skupina u kojoj su sjedili predstavnici svih zemalja članica Europske unije 2012. je objavljen tehnički izvještaj koji još uvijek nije službeno objavljen, ali ako ga proguglate, pronaći ćete e, ga na stranicama nekih nevladinih udruga. Dakle, 2011. je objavljen još jedan e, izvještaj, a 2017. je objavljen i još jedan izvještaj e, znanstveno savjetodavni mehanizam. Zatim je EFSA je objavila mišljenje o sigurnosti tih tehnika, a neke zemlje članice su već donijele dakle, pojedinačne odluke o nekim primjenama. A zapravo sada je ono najvažnije, to se čeka odluka Europskog suda. Odluka se očekuje u ljetu 2018. Za sada imamo tek izjavu e, generalnog e, odvjetnika iz siječnja 2018 tumačenje naših nadležnih tijela je sljedeće. Dakle, ako gledamo e, direktivu 2001-18, ona one poput Biblije za dakle, te nove tehnike, Dakle, imamo genetski inženjering koji vrlo jasno prema odredbama te direktive upada u e, dakle, uređivanje gena. E, e sad, jedan dio toga nije GMO ili u svakom slučaju ne spada u direktivu 2001-18. Velik dio toga ovisi o e, razvoju dakle ovih uključ, uključenja. Tako da jedan dio bi zasigurno pao pod zakonodavstvo GMO, no u ovom trenutku e, Mm, jedan dobar dio toga se preklapa. Ovo je vrlo kratak e, pregled e, mišljenja e, glavnog odvjetnika Europskog suda. Znam da ovo još nije finalna odluka, ali mogla bi biti smjernica, mogla bi pokazati u kojem se smjeru ide. Dakle, imamo tehnike mutageneze, dakle to je korištenje kemikalija, radioaktivnih tvari, E, koje utječu dakle na izmjenu genoma. To dovodi do mutiranih organizama i prvi kriterij za određivanje jeste članak 2 stavak 2 koji se odnosi na koliko je prirodan organizam koji svega toga nastao. A ako taj kriterij nije ispunjen, ako se zapravo do toga ne može doći prirodnim putem, onda taj proizvod, to tijelo na kraju nije GMO. Ako je, ako se ispunjavaju kriteriji članka 2, onda idemo na kriteriji iz aneksa 1b i ako se ispunjavaju ti kriteriji iz tog priloga, onda je dakle ne, ali ako jesu, onda ovdje se radi o GMO e, organizmu, no koji svejedno ne spada pod direktivu 2001.18. I onda zapravo će to e, biti proces ili proizvod koji se zapravo baš temelji na GMO definiciji. Pozivamo vas sve da pročitate to mišljenje, zato što mislim da je to e, jako dobro analizirano. U mišljenju stoji da načelo predostrožnosti ne, podrazumijeva da tu ne postoji apsolutno nikakav rizik. Postojenje, postojanje uredbe o genetski modificiranim tijelima e, zapravo znači da se načelo predostrožnosti provodi, a e, odbijanje korištenja novih tehnika također sa sobom donosi rizike. I na kraju, Čak i ako e, zakon o genetskom inženjeringu se ne primjenjuje na određeni organizam, još uvijek postoje odredbe iz nekih drugih propisa, tako da mm, nije da tu ostajemo bez ikakvog e, zakonodavnih propisa. I ono što je za mene još važno, bila su i neka vaša pitanja. Dakle, inovacija. Inovacija je mnogo složenija od onoga što se misli. Ako recimo krenemo iz gornjeg lijevog kuta, potrebna nam je, potrebni su nam dobri e, propisi sa jasnim ograničenjima, ali i poticajima. Zatim potrebna nam je gospodarstvo i ekologija koje je naravno izvedivo. Jako je važno da nešto bude izvedivo i na kraju imamo i potrošače te ljudske vrijednosti. Tako da e, mora postojati želja i moraju se te tehnike koristiti jer u protivnom se mm, te nove tehnike ne bi ni koristile i zapravo ne bi ni uspjele na tržištu. I još bih vam skrenuo pažnju na jedan novi izvještaj. Pet saveznih institucija u Njemačkoj za znanost neke dakle od tih njemačkih institucija su objavile izvještaj u kojem možete pronaći odgovore na brojna vaša pitanja o otkrivanju identifikaciji um, uređivanja gena i da imamo jako puno učinaka ali to je još uvijek manje od ciljanih učinaka nekih drugih tehnika. I evo već sam završio, sam sebe sam iznenadio. Ovo je moje ključno pitanje. Ovo je e, naš e, časopis e, o zaštiti potrošača i sigurnosti hrane. Jesmo li zbog straha od potencijalnih rizika novih metoda uzgoja nesposobni provesti mjere koje su potrebne za bolji život. Mislim da je to dobro kao jedan poticaj za raspravu. Evo, nakon mojih 8 minuta, puno vam hvala na pozornost. Uh, uh, hvala vam lijepa. Evo sada odmah prelazimo na zadnju govornicu, gospođu Lamar. Izvolite. Imate deset minuta. E, Hvala gospodine, dame i gospodo zastupnici. Nastupat ću na francuskom i ispričavam se. PowerPoint je na francuskom, nisam ga stigla prevesti na engleski. Dakle, jedemo svi mi, barem tri puta dnevno, neki četiri i pet. U svakom slučaju prehrana predstavlja temeljni aspekt naše dobrobiti i zdravlja. Taj ključni aspekt e, da je prehrani jako važno mjesto u našoj potrošnji, jer sama činjenica da svakodnevno jedemo, to se može raditi samo u okviru povjerenja, mm, vidove proizvodnje i transformacije, odnosno prerade hrane. Prije deseta godina osobno sam radila za jednu nevladnu organizaciju u Francuskoj, Liječnici bez granica, koje sigurno, s kojom ste sigurno upoznati i ti, ta udruga je odlučila organizirati kolokviju o zdravlju okolišu to je bilo dosta inovativno tada, jer niko nije govorio o vezi između zdravlja i okoliša, barem ne tako otvoreno i to je predstavljalo revoluciju mom načinu gledanja na stvari. Ja sam postala odgovoran potrošač, no nemamo svi mogućnost sreću imati pristup svim tim informacijama. No, za razliku od toga, ono što je sigurno jeste da danas i već više od deseta godina porast potrašnje ekološki proizvodnih, e, ekoloških proizvoda raste svugdje u Francuskoj i Europi i po cijelom svijetu i to je masovan fenomen svugdje u svijetu. Agencija Bio, to je francuska agencija, radi brojne analize godišnje potrošnje i omogućuje dakle da se e, analizira analiziraju navike tih novih potrošača. Dakle, to povjerenje koje imamo u ekološku poljoprivredu mi kao ekološki potrošači možemo kupovati hranu uz puno povjerenje. To je isto tako jamstvo da ćemo imati proizvode bez e, pesticida i GMO-a. Uostalom, to jest e, glavni razlog porasta prodaje tih proizvoda. Taj pokret e, je porodio i nove naraštaje. Vrijednosti ekološke proizvodnje koje su tu još od 70. godina prošlog stoljeća danas su naišle na odazive javnosti. Naša udruga koja je stvorena, osnovana 2004. godine ima tri glavna cilja. Prvi je očuvati okoliš, druga zaštiti zdravlje, a treće promovirati nove vidove odgovorne potrošnje posredstvom eh, prehrane. Dakle, na taj način možemo utjecati na druge E, stvari kao što je dakle odjeća, prvo kretanje i tako dalje. Naš cilj jeste informirati što više ljudi e, svih e, starosnih skupina od osnovne škole pa do znatno starijih ljudi kako bismo upravo omogućili da se pređe na takve odgovor, na takvu odgovornu prehranu jer treba ih pratiti isto tako jer prelazak na ekološku proizvodnju i prehranu treba treba pomoći ljudima kako to napraviti, a isto tako i radimo zalažujući se na pravnom osnovu za to. Zaštiti potrošača znači i zaštiti same od tehnika ili prekršaja e, ekoloških pravila u Europskoj uniji. Trebamo koristiti također i pravo i omogućiti na taj način da se vama obratimo, dame i gospodo eurozastupnici, e, da vam se obratimo i kažemo što hoće potrošači i potrošačice diljem Europe. Tražili smo od naše zajednice od koju sačinjava 50.000 članova e, putem e, upitnika u 10. mjesecu 2017. godine nam kažu što ih je navelo da pređu na ekološku proizvodnju. U schemi gore lijevo vidite da 95% otprilike ljudi prelazi na ekološku proizvodnju i ekološke proizvode kako bi zaštitili e, okoliš i bioraznolikost. 70% slučajeva ovi žuti je građanski poriva, a 85% je zaštita vlastog zdravlja. Dakle, 4000 od 50 tisuća ja e, je odgovorilo, pošto je otprilike 10% ljudi je odgovorilo na naš upitnik, to je jako velik broj. Ljudi koji su odgovorili na ovaj e, upitnik su iz ruralnih, periurbanih i urbanih e, krajeva. Dakle, ne radi se tu o ljudima, kao što se često kaže, o urbanom problemu ljudi koji žive u gradovima i koji nemaju, nisu u dodiru, u izravnom dodiru s okolišom. Da, kao što smo vidjeli, zaštita zdravlja je jako važna stvar za potrošače i ne mislimo da je to samo francuski fenomen. GMO je uvijek bio predmet sumnjičavosti građana Europske unije i direktiva iz 2001. kroz 18 smatra GMO ima organizme izuzev ljudska bića čiji je genetski materijal promijenjen na način koji nije prirodan multiplikacijom i ili e, prirodnim e, rekombinacijama. Također smatramo da nove tehnologije uzgoja treba smatrati novim GMO-ima treba ih smatrati takvima i na taj način bismo mi kao potrošači i potrošačice bili zaštićeni i uvjereni da je e, modus proizvodnje e, sukladan sa zabranom e, proizvodnje sa gejmojima. Dakle, zakonodavni okvir kao što je direktiva 2001 kroz 18, moraju se primjenjivati na sve nove tehnike, trenutne i buduće, samim tim što se sve te tehnike razvijaju u laboratorijima, a ne u prirodi. Ja nisam znanstvenica, već potrošačica i želim da manipulacije koje se rade u laboratorijskom, e, laboratorijskim uvjetima da se nalaze na mom tanjuru. Dakle, trebamo imati u najmanjem slučaju autorizaciju i evaluaciju, kao što je to slučaj sa direktivama, a onda moramo, ako se to bude stavljalo na tržište, imati sustav etiketiranja koji će biti jasan. Dakle, ne želimo pesticide, ne želimo GMO. Naši prijedlozi jeste da imamo jasno etiketiranje koje će omogućiti potrošačima da koriste ono što, da znaju što je to što koriste, to je, tome je tako u ekološkoj proizvodnji. Zabran prom, prom, e, istraživačkih programa koji će biti javni, a ne privatni, koje organiziraju grupacije koje žele prodati svoje nove tehnike. I treba, dakle, istraživački e, analizirati te nove tehnike koje utječu na naš okoliš i zdravlje. I ograničiti e, te radove na zatvorene prostore koji neće omogućiti njihovo širenje na okoliš. I za kraj, evo, osvrnut se nakratko na zaključak, e, kao potrošači e, imamo pravo znati što je to što trebamo jesti i da putem etiketiranja budemo upućeni na e, sve prerade tijekom u lancu prehrane. Dakle, kao Zaštnici naših prava imate pravo da nam zajamčite to pravo na transparentnost e, koje je jedno od načela koje je uvijek e, bilo prevalentno u Europskoj uniji. Deset godina smo jako puno toga napravili i trebamo i dalje nastaviti kako bismo imali jasan javni istraživački rad. E, jer biti nadr nadri čarobnjaci, ne znamo kako će to utjecati na okoliš, raznolikost, životinje i na naše buduće naraštaje. Dakle, umjesto da stalno imamo tu obsesivnu misao da više proizvodimo sa novim tehnikama, pokušajmo ne bacati ono što proizvedemo, a to je četvrtina hrane koja dolazi u naše frižidere. Dakle, treba pomoći potrošačima da postanu bio odnosno ekopotrošači i ekopotrošači i aktivisti, jer putem naše potrošnje postoji prehrambeni suverenitet koji mi želimo promovirati i želimo da nam vi pomognete da ih očuvamo. Hvala.